Oh, parce qu'on est euh, très en retard, on va commencer maintenant. Euh, merci de quitter euh, la Budući da jako kasnimo, stvarno moramo odmah početi. Zahvaljujem svima onima koji su izašli iz dvorane jer neće biti na uh, ostatku sastanka. Krećemo na 15. točku dnevnog reda. Radi se o odnosima između Europske unije i Japana. Uh, thank you, thank you for coming. Zahvaljujem vam što ste došli. Thank you. Thank you. Hvala, hvala, hvala. Želio Pozdravljam japanskog veleposlanika gospodina kazu Kodamo koji je danas s nama na ovom saslušanju o odnosima između Europske unije i Japana. Ovo je javno saslušanje odnosi se dakle na odnose između EU i Japana i partnerskog sporazuma te rezolucije. AFET je glasao o rezoluciji 21.11. E, I rok za postizanje, za usvajanje partnerskog sporazuma na sljedećoj planerki je znači, da zapravo nismo do sada razmišljali o ovom izvješću, osim e, dakle e, sa stručnjacima, pa će ovo zapravo biti prva prilika za raspravu o sadržaju izvješća. Pozdravljam naše govornike, gospodina Gunara Viganda, glavnog direktora za Aziju i Pacifik, službe za vanjsko djelovanje, doktora Aksela Berkovskoga s sveučilišta u Pavi Italiji, i višak suradnika instituta u Milanu, instituta gli Studi di Politika Internacionala i SPI-a, te gospodina Brune Hellendorfa koji sa Egmont instituta u Belgiji i e, Centra za europske politike, a obzirom da znatno kasnimo, Odmah pozivam gospodina Vikanda da nam kaže nešto EU-Japan strateškom partnerskom sporazumu SPA. 7 do 8 minuta, izvolite. Zahvaljujem. Uh, hvala na ovoj prilici. Ne potručujem se da ne iskoristim svih 8 minuta. I samo sam htio reći da je više dom parlamenta upravo izglasao e, i strateški i ekonomski partnerski sporazum i e, u glasanje na plenarki će se e, održati sljedećeg tjedna i između 11. i 13. prosinca isto će učiniti Europski parlament pa ćemo nastaviti s našoj usklađenosti između Europske unije i Japana ne samo što se tiče potpisivanja, nego i procesa ratifikacije. I kratko vam sada želim prezentirati e, sporazum e, sa Češkom partnerstvu i pozdravljam svakako i sve, sa trud koji su to uložili gospodin Petrle kao izvjestitelj koji je sa svim izvjestiteljima u sjeni pratio naš rad na ovom sporazumu tijekom posljednjih godina. Ovaj novi sporazum omogućiti će puno širu političku dimenziju našem postojećem snažnom partnerstvu. Obično se kao evo, odnos između EU i Japana obično e, smatra da su gospodarske prirode, no postoje tu brojni drugi interesi ja ovdje imamo i mogućnost e, u ovom sporazumu jasnije izraziti da postoje tu mnoge brojne zajedničke vrijednosti. Zajedno sa sporazumom o ekonomskom partnerstvu, sporazumom o strateškom partnerstvu je prvi puta da Japan zapravo ulazi u ovakvu vrstu e, ugovornog strateškog sporazuma koji obuhvaća tako široki niz područja politika sa stranim partnerima znatno, tiče, znatno će unaprijediti odnose između EU i Japana i biti solidan temelj za obranu naših temeljnih i zajedničkih vrijednosti i načela, ali također i za promicanje e, obrane i e, postizanje naših zajedničkih ciljeva na međunarodnoj e, sceni. Naše partnerstvo ima dugu povijest, dijelimo zajedničke ciljeve, znači partnerstvo ljudska prava, vladavinu prava, ali i predanost multilateralnom e, svjetskom poredku te slobodnoj e, trgovini. Ovo partnerstvo stoga u trenucima velike globalne nesigurnosti je od e, velike vrijednosti više nego gotovo ikada prije. Dakle, ovim novim instrumentima moći ćemo se e, po ključnim pitanjima usredotočiti na e, pitanja vodstva globalne, ekonomske, bilateralne i druge prirode i da e, možemo doprinijeti promicanju interesa na globalnoj agendi te sporazum ulazi u cijeli niz novih područja u bilateralnim odnosima. E, to se u Belgiji zove SPA, ovaj strateški partnerski sporazum. Dakle, ovaj strateški sporazum SPA pomoći će da se to pretoči u djelovanje zajedničke inicijative kao zemlje unutar, e, kao komplement EFTI, to je važan politički instrument, ali također i ozbiljan pravni instrument koji omogućuje mnogo toga, stvara jedno čisto drugačiju stvarnost od trenutka stupanja na stragu, jer se E, izravno primjenjena na granicama i onda će se trebati proći u stvarnost korištenjem svih mogućnosti koje se tu nude. To je sporazum koji je usmjeren prema napred i e, omogućiti će nam e, raspravu aktivnog suradnje između službe za vanjsko djelovanje s naše strane i japanskog sugovornika. Tako da ako iskoristimo prilike koje nudi ovaj novi okvir, um, imamo odredbe za bližu suradnju, užu suradnju u ključnim globalnim pitanjima, kao što na primjer su globalne promjene, klimatske promjene i kibernetička sigurnost gdje dijelimo snažan zajednički interes i moramo djelovati. Japan je također važan partner u razvojnoj pomoći i humanitarnoj pomoći i zajedno smo svjetski najveći donatori, imamo namjeru e, više još e, to iskoristiti zajedničkim sudjelovanjem na regionalnoj razini. Radi se o e, europskom prosperitetu, azijskoj sigurnosti, znači ako je prosperitet e, u ili sigurnost ugrožena u jednom dijelu svijeta, a utječu na drugi dio svijeta, tu će se onda moći, e, u tom području se naravno najbolje vidi naša uska međupovezanost. To je izraženo u globalnoj strategiji iz 2016. Samo da spomenem e, Korejski poluotok kao primjer ili na primjer Južno-Kinesko more kao primjer, a gdje jedni i drugi imamo ključne interese doprinošenju, upravljanju kriza i održavanju mira, te e, te provođenje državnog jasnog e, državnog poredka temeljenom na e, međunarodnim propisima te užoj suradnju s sigurnosnim pitanjima s Japanom. Još jedno područje je konektivnost, konektivnost koja je održiva, e, također društveno, okolišno, ali i fiskalno te gospodarski te konektivnost koja se temelji na međunarodnim propisima i standardima. I e, e, Japan je u tome ključni partner sa vrlo specifičnim politikama u indopacifičkom području u e, području konektivnosti i Europska komisija i naši predstavnici podnijeli su strategiju za povezivanje Europe i Azije što je poduprlo i vijeće. Imamo i strateški pristup ovom pitanju, a koje će nam omogućiti da naša suradnja e, sa Japanom bude konkretnija. Neću sada ići u razna područja bilateralne suradnje e, koji će utjecati izravno na naše gospodarstvo i društva, no evo samo da podcrtam E, područje energetskih pitanja i prelazak na e, ili e, pomicanje prema kružnom gospodarstvu, te razmjene između mm, naših društava, japanskog i europskih naroda i ovaj, EU, Japan, parlamentarni sastanci i diplomacija znatno su doprinjeni proširenju ovog strateškog partnerstva i potpisivanju ova dva dokumenta, pa nema nikakvih prepreka da se i gospodarsko i strateško partnerstvo i njihovi sporazumi zaključe zajedno, što će dati prednost narodima i jedne i druge strane i u ovom e, širokom i kompleksnom odnosu ići na korist dionika sa obje strane. Dakle, zahvaljujem vam. Hvala gospodine Vigand. E, Gospodin profesor Berkovski, govoriti ćete o sigurnosnim politikama u istočnoj i istočnoj Aziji. 7-8 minuta. Pokušat ću se držati vremena koje mi je dodijeljeno. Neću govoriti o SPA-u ili EPA-u, o tome smo jučer razgovarali sa gospodinom Vigenom i Gorinom Brokeom. Ja ću nekoliko kratkih riječi o vanjskoj i sigurnosnoj politici Japana prema jugoistočnoj Aziji i južnoj Azija. Zašto kažem Južnoj Aziji? Zato što je Indija jako važna u kontekstu toga da Japan želi postati aktivniji u sigurnosnoj politici jugoistočne Azije. A i gospodin Vigand je e, govorio o konektivnosti, što treba napomenuti također. Za posljednje tri ili četiri godine e, japanska politika prema jugoistočnoj Aziji postala je puno aktivnija i vidljivija. I Shinzo Abe, japanski premijer, želi probuditi Eh, Japan eh, što se tiče ove inicijative koju financira Kina odnosno japanska politika eh, želi pronaći, želi zapravo traži a na neki način protutežu kineskoj politici, biti protuteža kineskoj politici. Ja ću vam o tome nešto više poslije reći. Što se tiče Japana, nudi kvalitetne infrastrukturne projekte Indiji, SAD-u i kao što rekoh pokušava biti protuteža kineskim inicijativama izgradnje infrastrukture, ceste i tako dalje. Sve je to jako važno kada pogledate japanski domaći kontekst. Sve je to olakšano japanskom domaćom politikom i njihovim programima, ali isto tako je olakšano činjenicom da neke naglaske žele staviti u svom sigurnosnoj i vanjskoj politici. Ali o tome možemo malo više kod pitanja i odgovora. E, Japan u ovom trenutku pokušava e, iskoristiti pravo na aktivnu samoobranu, to je jako važno i uključiti to u Ustav kako bi pojačalo svoju suradnju, sigurnosnu suradnju sa drugim zemljama. I od 2014. godine Japan na novi način tumači pravo iz Ustava, pravo na samoobranu. To uostalom stoji i u poglavlju 7. povelje Ujedinjenih naroda. E, još jedan važan moment u razvoju E, u razvoju nove politike japanske, nove japanske e, politike vanjske sigurnosti. Naime, od 2013. godine a to je važno kada govorimo o sigurnosnoj politici Japana. Japan naime više ne dopušta samome sebi da izvozi tehnologiju, vojnu tehnologiju, tehnologiju oružja. Dakle, Japan je sam sebi zabranio e, da prodaje oružje. Ali sada toga više nema. I upravo zato je sigurnosna politika sa Francuskom, sa Njemačkom i sa drugima postala važna. Dakle, postavlja se pitanje što Japan može učiniti kada je riječ o sigurnosnoj politici jugoistočne Azije. Što se tiče izgradnje kapaciteta Japana, 2016. godine Japanci su Filipincima dostavili dva broda, dva patrolna broda E, također, u Vijetnamu manje više imamo istu stvar. Dakle, Japan e, dostavlja Hanoiju, e, novim, dostavlja im nova patrolna vozila, ali ovdje je moguće dostaviti samo, samo plovila iz druge ruke, dakle nisu nova plovila. To vrijedi također i za Indoneziju. Dakle, patrolna plovila dostavljaju se Indoneziji i Japan i Indonezija su uspostavili bilateralni forum o pomorskoj sigurnosti. Zbog čega? Zato što Japan, ali isto tako Indonezija, zabrinuti su zbog kineske teritorijalne ekspanzije prema Južno-Kineskom moru. Dakle, znate cijelo, da je dakle, liniju definirao Chiang Kai-shek još 1947. i na taj način je želio zapravo pokazati da južno, istočno, jug, južno kinesko more pripada Kini. Stoga, tu nemamo teritorijalnih sporova jer je to kineski teritorij, barem što se tiče Kine. Dakle, tu imamo dosta napetosti u, zemljama u regiji zbog takve situacije. I naravno da nije iznenađujuće da Japan osnažuje svoje sigurnosne veze sa tim zemljama. Što se tiče ulaganja, japansko ulaganje u zemlje ASEANA, šest zemalja ASEANA, Singapur, Tajland, Myanmar, Indonezija i Filipini i Vijetnam, dakle, oni primaju više od 50% japanske potpore i u jugoistočnoj Aziji. Također 1,3 110 milijardi dolara se ulaže i u kvalitetnu infrastrukturu. Kao što rekao, to je neka vrsta protuteže politike Kine koje se odnosi na izgradnju infrastrukturu. Dakle, mi se dogovorimo 110 milijardi dolara koje Japan ulaže, ali bit će toga i više kroz Azijsku razvojnu banku. Dakle, to je puno manje u odnosu na ono što Kina nudi, ali dakle, kinesko ukupno ulaganje u BRA dosežu čak i 4 trilijuna. Dakle, ovo što Japan nudi je manje, ali je barem početak. Dakle, sve to što Japan radi je dio takozvane obrambene diplomacije. To Japan zove obrambenom diplomacijom vizavi jugoistočne Azije. Prema japanskoj vladi, Japan provodi pristup u, dva, u dvije trake, u dvije linije. Dakle, s jedne strane želi osnažiti sigurnosne veze sa SAD-om, ali komplementarno tome želi osnažiti sigurnosne veze sa jugoistočnom Azijom, odnosno zemljama jugoistočne Azije. E, sve je to dio Mm, japanske strategije osnaživanja međupacifičke regije. E, taj FOAP e, je u srcu strategije Japana prema Pacifiku. Ono što je ovdje ključno i ključni element te strategije i te politike je kvalitetna infrastruktura. E sada ću nešto reći o Kini, malo na, na minutu ću se udaljiti od Japana i krenemo krećemo prema Kini umjesto prema jugoistočnoj Aziji, kao što je to bilo do sada slučaj. Unatoč dakle problemima u bilateralnim odnosima između Japana i Kine, znamo da postoje teritorijalni sporovi u istočno istočnom kineskom moru, a to su problemi koji su značajniji nego što su nekada bili. Ono što je dobro jest da su se nedavno dogovorili prije nekoliko mjeseci da će uspostaviti takozvani Belt and Road Council, dakle vijeće za ceste i tako dalje, a kroz to vijeće e, razgovara se o tome kako bi Japan u budućnosti mogao doprinijeti inicijativi takozvanoj Belt and Road. Takozvani, takozvana inicijativa jedan pojas, jedna cesta. Dakle, Šizoabe Abe je najavio da bi rado razmotrio sudjelovanje u tom projektu, ali da postoje naravno i preduvjeti. Četiri preduvjeta. Prvi preduvjet jest otvorenost, drugi transparentnost, treći preduvjet jest to da bi taj projekt trebao biti ekonomski održiv i četvrti preduvjet jest da bi zemlje koje sudjeluju u tome trebale imati i određeno vlasništvo u tom projektu. Naravno, o tome sada možemo razgovarati, ali činjenica jest da je to vrlo veoma drukčije od, ono, od načina na koji Japan inače provodi svoje projekte. Ja sam razgovarao sa japanskim kolegama i i oni smatraju da se ovi preduvjeti neće ispuniti i da je to da, da je to realnost i da je neizvjesno, odnosno nije baš vjerojatno da će se oni u potpunosti e, ostvariti. Imam li ja možda još jedan trenutak, jer eto, došao sam čak iz Italije, a i rođendan mi je. So don't give me any shit afterwards, <laughs> Još samo minuta. Dakle, Japan i Indija. Japan i Indija to naravno više nije jugoistočna Azija, to je južna Azija ako gledamo u zemljopisnom smislu. A što se tiče Japana, a i što se tiče dakle Japana i Indije, Dakle, istočna politika koju je Indija usvojila 2013. godine povećala je uključenost Indije u sigurnosnu politiku jugoistočne, Andije, e, e, e, jugoistočne Azije, a Japan itekako sudjeluje u toj strategiji i u toj jednadžbi. Naime, Japan je stup indijsko-pakistanske politike i to je poprečeno i ojačanom sigurnosnom suradnjom između Indije i Japana i to na vrlo konkretan način. Bilo je tu više sastanaka zajedničkih manevara u jugoistočnoj Aziji, ali je to naravno uključilo i SAD i Australiju. I tu su bili različiti sporazumi koji su potpisani, na primjer takozvani a CSC, dakle sporazum koji je jako važan, jedan od niza inicijativa i taj je sporazum doveo do povećanja sigurnosne suradnje na terenu, veoma konkretne sigurnosne suradnje između Indije i Japana. Evo na ovome ću se zaustaviti i tu sam za sva vaša pitanja. Hvala lijepo. E, gospodine Helendor, vi ćete, Helendor govorit ćete o Japanu kao globalnom partneru. Izvolite. Thank you, Mr. Chair. Hvala lijepo, predsjedniče. Veliko je zadovoljstvo razgovarati sa vama danas o ovoj temi. Ja neću tako naširoko i nadugačko, zato što osam minuta je ipak ograničeno vrijeme, ali ono što me iznenadilo kada sam proučavao ovu temu, evo pokušat ću i staviti slajdove, ono što me iznenadilo jest to koliko smo zapravo malo razgovarali o bilateralnim odnosima između Europske unije i Japana i o raprošmanu. A taj raprošman je nešto e, što potiče internacionalni kontekst, a on se stalno mijenja. Postoji još jedan važan element. Što je snažnija diplomacija koju imamo, time više se moramo hvatati u koštac sa takozvanom transakcijskom politikom. O tome je što više e, bilo e, riječ na sastanku između čelnika SAD-a e i Koreja. U ovih preostalih sedam minuta koje, mi, koje imam, želio bih vam reći nekoliko ključnih stvari. U ovom trenutku proživljavamo jedan čudan trenutak. Pokušavamo uskladiti naše planiranja. To je jako važno, jer da to nemamo, suradnja bi vjerojatno bila drugčija odnosu na ono što smo imali od početka naše suradnje, odnosno od 2011. godine. Druga stvar, um, kao posljedica raprošmana između Europske unije i Japana je to da se moramo osloniti ne samo na prilike i izazove u, u našim odnosima, već i izazove sa kojima se zajedno moramo nositi. A kada govorimo o izazovima, e, mislim na trgovinu, ali također i na e, međunarodnu sigurnost. Također je bilo riječ o konektivnosti i o razvoju i klimatskim promjenama. To, je također, to su također važne teme, ali po mom mišljenju, evo to su četiri sektora, četiri područjima u kojima moramo E, iznjedriti neke e, rezultate. To je četvrta stvar koju sam želio reći, dakle rezultate. SPA mora prestati biti e, popis želja, već mora postati popis prioriteta. Naravno, ne može sve biti prioritet, a onda moramo razmišljati o, onim rezultatima koji se doista mogu ostvariti. E sada idemo dalje. Idemo na prvi argument. Dakle, postoji konvergencija interesa i to možemo vidjeti u našem odnosu. Svi smo suočeni e, sa izazovom društva koje je starije. Svi se nosimo sa problemom fiskalnog tereta koji nose starenje društva. Zatim tu je i preobrazba naših, ekonom, e, preobrazba naših ekonomija kao jedan od izazova. I to nas sve približava i zacijelo smo suočeni sa velikim, velikim izazovom preobrazbe naše industrije. To, je, to se događa i u a, u Japanu i u Europskoj uniji, takozvana industrija 4.1. Dakle, to su problemi koji su stvarni i koje treba rješavati. I posljednje, um, mjena u sigurnosnom okruženju. Dakle, u Japanu već smo govorili o, Kineskom moru, o, tenzijama u tim e, dijelovima svijeta, a s druge strane prijetnje koje dolaze iz Europske unije su doista stvarne i upravo zato naše životi i sve te tenzije koje moramo, koje moramo rješavati s jedne strane mi u Europskoj uniji, s druge strane u Japanu nas približavaju. Drugo što želim reći, e, dakle, pokretači raprošmana prije svega je Brexit. Kao prvi. To je negativni pokretač. Za Japan je Evropska unija jako dugo bila na drugo mjesto u smislu prioriteta nakon Londona, ako to razmatrate u kontekstu ekonomskih veza, pristupa tržištu i tako dalje. Sve je bilo lakše promišljati i rješavati kroz londonska vrata, a to sada nestaje. I upravo zato odnosi između Brisela i Tokija sada postaju zapravo lakše. A, a zatim trebamo spomenuti e, poredak e, poredak na svijetu koji, više, koji se više ne temelje na pravilima nego koji postaje fluidni transakcija e, koji postaje fluidni a sve je to pod, to se sve događa u kontekstu novog američkog predsjednika dakle i, do, i njegovog dolaska na vlast dakle to znači da imamo zajedničke izazove i da moramo surađivati mi imamo jako dobre rezultate do sada ali treba učiniti više i to trebamo učiniti baš kao što je rekao Gunnar Wigand, kako bismo uspostavili svjetski i zadržali svjetski poredak koji se temelji na pravilima. Govorili mi o ekonomiji, trgovini, sigurnosti ili bilo čemu drugome. Također, mi moramo doprinijeti tom svjetskom poretku koji se temelji na pravilima. Nije dovoljno reći da se, da se moramo potruditi za to, već doista moramo e, ponuditi zajednička rješenja. Iako je važno da odašeljemo signale, mi zajedno Evropska unija i Japan, zato što to zvuči e, i djeluje jako uvjerljivo. Ali ono što sada treba učiniti jest pokazati e, da, možemo doći do rezultata. Mi doduše još uvijek tražimo područje, prioritetna područja, osobito u političkom smislu. Dakle, što se tiče moramo rezultate vezano za Benamix ostvariti, ali isto tako moramo osigurati da Japan radi u našem interesu. Sada što se tiče doprinosa, možemo li zajedno doprinijeti smislenoj reformi svjetske trgovinske organizacije? Evo, to je jedno pitanje. A što se tiče međunarodne sigurnosti, tu bismo svakako trebali učiniti više. E, na primjer, trebali bismo, e, trebali bismo se potruditi da sačuvamo sporazum sa Iranom. I DEU e bi o tome trebao razmisliti i o vlastitoj sigurnosti. Dakle, u diplomatskom smislu treba izvršiti pritisak. Moramo, ako naše partnerstvo u području neproliferacije, odnosno zaustavljanja proliferacije nuklearnog oružja ne uspije, to bi mogao biti samo jedan u nizu. A što se tiče e, kibernetičke sigurnosti, opet bismo trebali raditi zajedno. Pomorska sigurnost, osvješćivanje o pomorskoj sigurnosti, tehnologije, sve su to područja gdje bismo zajedno mogli ostvariti konkretan napredak. I to moramo učiniti. I naravno, u razvojnom smislu kvalitetna infrastruktura. To nam je jako važno. I tu moramo raditi u timu sa Japanom na planovima o kvalitetnoj infrastrukturi. Naravno sa našom osobnom razvojnom strategijom. Naravno to je prirodno partnerstvo zato što dijelimo vrijednosti, dijelimo interese i pitanje koje se sada postavlja jest kako ćemo, se, kako ćemo mi sada ostvariti rezultate koje smo si zadali biti na razini zadatka. E, imajte na umu da e, su e, u okviru BI-a kinezi, jako aktivni i trenutačno imamo jedan dobar, dobar trenutak, oportun trenutak, ali nisam, sigurna da, siguran da će to jako dugo trajati. E sada, na ovome ću se zaustaviti. I samo želim reći da je um, ova, način na koji su trenutačno posložene planete neće jako dugo trajati i moramo nešto ostvariti uh, veoma brzo i naravno što prije to bolje. Hvala vam lijepa na ovim intervencijama. A sad riječ dajem izvjestitelju za Japana, to je gospodin Alois Peterle. Hvala vam lijepa. Poštovani ekscelencije, drage kolege, posebna mi je čast, ali i izazov biti izvjestitelj e, u gotovo dva mandata o ovom pitanju. Jer tijekom naših e, pregovora svijet se znatno promijenio, a e, zajedničkim nastojanjima došli smo do kraja vrlo zahtjevnog procesa tijekom kojega smo ojačali odnose s globalnim partnerima i mislim da je važno znati da ne samo da e, dijelimo interese, već i težnju za uspostavljanjem održivog partnerstva što je moguće jedino ako se iste načela i vrijednosti dijele. I upravo tako i jest. I na početku imali smo naklonost, a sad imamo usklađenost po pitanju dodane vrijednosti ovom procesu i Evo toliko za sada, a nakon rasprave zaključak. Hvala vam lijepa. Pozivam sljedećeg govornika, kolegu iz kluba e, socijalista, gospodin Kahn koji će eh, koji je eh, izvjestitelj u sjeni za socijaliste i govorit ću umjesto gospodina Martona. Želim eh, kolegi sretan rođendan, pozdravljam sve. I izvjestitelj je gospodin Martin koji nije mogao biti s nama, a on SPA jako čvrsto podržava, e, smatrajući da je ovo platforma za e, redoviti dijalog i suradnju. Osim toga, gospodin Martin želi e, pitati gospodina Viganta kakav je plan u pogledu smrtne kazne. Odvijali se već dijalog s Japanom u tom pogledu ili i kakvi su izgledi zabrane smrtne kazne u toj državi. Moj klub je e, vršio pritisak na Japan za ratifikaciju dviju ILO e, dva ILO dokumenta o prisilnom radu i naša radna skupina već se dva puta sastala je li služba za vanjsko e, djelovanje e, predvidjela nešto slično, a osim toga želimo reći da i japanske kozmetičke tvrtke provode testiranje na životinjama što je već neko vrijeme zabranjeno u Europskoj uniji i vrlo smo zabrinuti zbog takve e, prakse i po eurobarometru iz 2016. 96% E, građana Europske unije smatra da se treba činiti više za promicanje dobrobiti životinja a to uključuje i testiranje kozmetičkih proizvoda na e, životinjama. Mislim da bismo e, sporazum o strateškom partnerstvu trebali koristiti isto tako za promicanje dobrobiti životinja prema našim načelima i u Japanu. Hvala vam. Nisam sasvim e, siguran kako sad dalje. Želite li odgovoriti na ovo? Možda netko želi dati odgovor na ovo što smo čuli od dvaju zastupnika. Je li to u redu, gospodine Kan? Ja ću pokušati odgovoriti što bolje e, mogu. E, prvo u pogledu smrtne kazne. To je e, jedan, jedna od stvari u kojima nismo usuglašeni. To nije naš jedini bliski partner u svijetu s kojim imamo takvu situaciju različitih stajališta i još nisu poduzeti koraci prema zabrani. A smrtne kazne zašto se mi zalažemo i e, što mi promičemo. Smatramo da je smrtna kazna okrutna i nehumana i da nikad nije moguće isključiti pravosudnu pogrešku, te je ukidanje neophodno radi zaštite ljudskog dostojanstva. Pa prema tome takvo je naše stajalište i u političkom dijalogu s Japanom. Pozvali smo e, japansku stranu da razmotri barem moratorij na izvršenja smrtne kazne i promičemo i zalažemo se za javnu raspravu, što naravno ne može provesti Europska unija, nego e, japanska tijela i to u skladu s, sa svjetskim trendovima. A imamo sad i e, još država, e, saveznih država, Sjedinjenih američkih država koje su zabranile e, smrtnu kasnu. Ja Pretpostavljam da također i u EPA imamo nešto što, bi tre, mogli, što bismo mogli istaknuti e, u suradnju s japanskim tijelima, a odnosi se na politiku u ovom području. A što se tiče konvencija Međunarodne organizacije rada, u kontekstu EPA znam da će ovo e, imati ključnu ulogu u razgovorima sa japanskim partnerima te će dobiti svoj nastavak i za novu generaciju trgovinskih sporazuma to je važan element. Govorimo o SPA, ali isto tako u kontekstu EPA to je e, važno. Hvala vam. Sad e, pozivam japonskog veleposlanika da nam se obrati. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju što ste mi pružili mogućnost da s vama podijelim razmišljanja i želim se obratiti i svim članovima odbora AFET na ovom javnom saslušanju. I Gospodin Vigant već je spomenuo ono što je važno. Mislim da je sporazum o strateškom partnerstvu način e, potvrđivanja e, snage našeg partnerstva i naše e, odlučnosti da se pozabavimo različitim izazovima koji nisu samo bilateralne naravi, već se odnose i na globalna pitanja poput promjene klime, upravljanja sigurnošću, denuklearizaciju, kao što je na primjer pitanje Sjeverne Koreje i tako dalje. Mislim da ovaj sporazum će nam eh, omogućiti suradnju, što je po meni najvažniji element i Kao što je rekao gospodin Vigand, SPA će omogućiti suradnju i e, izgraditi temelje suradnje i pravne temelje suradnje između Japana i Europske unije i to e, na svim razinama jednog e, jedne takve suradnje. Vidjeli smo i spomenuti su i vanjski faktori e, koji mogu utjecati na ovaj raprošman i ja se slažem sa procjenom da ti vanjski faktori također ukazuju na e, hitnost i pitanja e, kriza na koje treba što je moguće prije odgovoriti. I SPA će biti najproduktivniji način da se, napreduje. I imamo, čuli smo isto tako i protutežu o protuteži Belau i mislim da je ovo sve je krenulo i prije spominjanja Bela i vjerujem da i Evropska unija, Japan, Sjedinjene države, Australija, Indija i tako dalje, svi e, zagovaramo važnost sloboda e, i liberalnih i demokratskih e, vrijednosti te svih važnih elemenata našeg odnosa. I ovaj sporazum će, ja vjerujem, biti poticaj za Japan i Evropsku uniju da bi još više doprinosile ovim ciljevima. Hvala lijepa. Hvala vama, ekscelencijo. Gospodine Berkovski, želite li nešto reći? Hvala vam, veleposlaniče. E, kao i jučer i danas e, cijenim ovo što ste rekli. E, da, radi se tu o prvom mandatu Shinzo Abea i prvom sporazumu iz 2006. Ja sam znanstvenik, nisam ni diplomat ni političar, pa ću biti izravan. i način na koji se e, predviđa ova suradnja na Pacifiku e, u e, smislu infrastrukture je drugačiji ili suprotan, barem po meni, neki se neće složiti, je suprotan onome što Kina radi u regiji, odnosno na teritorijalnu politiku. I mnogi od E, ovih e, projekata su zapravo suprotstavljeni onome što rade e, te četiri države i ako govorimo o konstruktivnom protuprijedlogu što ovo jest jasno je da je to reakcija i na ono što Kina radi od 2013 E, povezujući e, Aziju s Europom e, kroz BPA. I mislim da je to vrlo važna politika u smislu e, protuteže, a neke e, od, neke od kineskih politika ne temelje se, u, pogotovo u jugoistočnoj Aziji, ne temelje se e, uvijek na načelima ili pravilima recimo zanemarili su odluku arbitražnog suda iz 2016. po kojem od po kojoj otoci e, otoke, neke otoke e, se e, proglašava nekineskim teritorijom, odnosno sud je odlučio da to nisu nije kineski teritorij, oni tu odluku ignoriraju e, i sad e, ovo jest nešto što može pružiti protutežu. Um, Japanci e, znaju da je krajnje vrijeme da se i pruži neka protuteža. Gospodin Helendorf, hvala vam i hvala veleposlaniku i ja sam želio reći nešto slično. Ovaj raprošman je nešto što zapravo treba funkcionirati s obe strane i radi se zapravo o jednom čvrstom sporazumu, ne samo gospodarskom, nego i političkom. E, ovo je dosta e, jedinstveno, pred e, više godina to nije bilo predviđeno na takav način, a postoji i udaljenost. I I doista ovakvo e, međunarodno okruženje koje sad imamo, bilo je potrebno da bi i Brisel i Japan shvatili što im je u interesu i koliko je sličnosti i e, koje vrijednosti dijelimo. To se odnosi na neproliferaciju, kibersigurnost, e, vladavinu prava, i sve su to stvari koje je moguće formulirati diplomatski, ali s druge strane, kao što sam e, i rekao, a što se tiče e, presude arbitražnog suda, to jest problem i za Japan. Dakle, taj e, status otoka koje Kina prisvaja i e, radi se o tome da se treba i da su detalji pridružavanja vladavine prava i međunarodnog prava e, dosta e, osjetljivi i njih se lako pridržavati. Hvala vam lijepa. I konačno posljednji govornik na ovom saslušanju, gospodin Peter Le. kao izvjestitelj za strateško da, za sporazum e, o strateškom partnerstvu. Čuo sam sa zadovoljstvom komentare poštovanih kolega. SPA i TPA će naš dugogodišnji e, odnos i suradnju s Japanom postaviti na novu razinu ovo je partnerstvo između dviju e, demokracija e, i gospodarskih sustava koji na sličan način e, razmišljaju i predani su sličnim ciljevima. SPA jača ukupno partnerstvo zadajući temelj za sektorsku suradnju i e, mjere koje e, se odnose na pitanja od zajedničkog interesa i e, globalno i regionalno. A drugi sporazum omogućuje suradnju u novim područjima. Preko je 40 utvrđenih takvih područja od kiberkriminala do zdravlja i netko predan ciljevima recimo zdravlja e, kao takva osoba ja mogu reći da e, su već e, da je već krenula prva suradnja na tehnologiji te usklađivanju u istraživanjima kombiniranju znanja i udruživanju znanja ključnih stručnjaka to je samo jedna od koristi koje možemo imati od intenzivne sektorske suradnje s Japanom. Profesor eh, Berkovski i veleposlanik spomenuli su i Indiju u svojem izlaganju. Mislim da duh koji prevladava u našim pregovorima i političkim razgovorima s Japanom i eh, da bi eh, slične bile težnje e, i e, u našim odnosima s Indijom koja je za nas iznimno važan partner. Te želim reći da sam iznimno zadovoljan što se slažemo i o e, ulozi dvaju parlamenta. koji će podržati sporazume i doista imamo u tom pogledu i za budućnost vrlo odgovornu ulogu. Sljedeći tjedan smo u Strasburu, a, a mogu reći da se ovdje radi o nečem što je više od sporazuma o slobodnoj trgovini. E, predviđamo e, da ćemo dobiti podršku i e, započeti suradnju s japanskim partnerima. Mogu reći također da ulazimo u novu fazu te da je vrijeme pripremiti se za ambicioznu provedbu dvaju sporazuma. I konačno zahvaljujem Europskoj komisiji, pregovaračkom timu E, na odličnoj suradnji, a isto tako i izvjestiteljima u sjeni, osobito e, veleposlaniku i njegovom prethodniku, jednako tako koji odradi odličan posao e, na pružajući podršku cijelom procesu. Zahvalnost također ide i e, mnogim kolegama koji danas nisu ovdje, ali e, tumačim njihovu izočnost kao dobar znak, jer e, ovdje se ne bavimo problemima. Ovo znači da problema više nema i da smo došli doista blizu rješenja i hvala lijepa još jednom na suradnji koja će biti okrunjena ovim eh, sporazumom vrlo uskoro. Hvala vam lijepo. Arigato. To gozaimas. Voilà. Donc, euh, notre est eh, Naš je sastanak završen. Sljedeći sastanak je u ponedjeljak u Strasburu u 19.30 zajedno sa Deveom dok Dakle, primit ćemo predstavnike Saharov nagrade. Hvala.